Sljedeća točka na dnevnom redu jeste izvještaj e, kolegice Dragići o učenju o Europskoj uniji u školama. Izvjestiteljica ima riječ, imate četiri minute, izvolite. E, gospodine predsjedniče, u sadašnjem trenutku građani Europe znaju malo o Europskoj uniji, o tome kako rade institucije. Eh, Eurobarometar 2014. pokazuje da 70% građana osjeća da nisu dobro informirani o Europskoj uniji, a 44% smatra da ne shvaćaju kako funkcionira Europska unija. 55% građana smatra da nemaju nikakvog glasa u Europskoj E, e, stoga nije začuđujuće da građani smatraju da Europska unija nešto udaljeno, da e, su otuđeni od europskih projekata. Oni postaju još veći euroskeptici. Stoga poticati dijalog o Europskoj uniji u našim školama i drugim obrazovnim institucijama jeste ključno kako bismo premostili jaz između Europske unije i naših građana, kako bismo povratili njihovo povjerenje u potrebnost europskog procesa. To je još važnije e, u današnjem kontekstu e, izbjegličke krize i e, stvarnih prijetnji demokraciji i građanskim pravima zbog terorističkih napada Vidimo da je e, e, uloga obrazovanja, poticanje svijesti o važnosti Europske unije u sve složenijem e, svijetu. Stoga svim građanima moramo dati solidno znanje o Europskoj uniji i dubinsko razumijevanje njenih vrijednosti moramo poticati građane da se kritično osvrću o, temama o tome kako e, stvari utječu na njihovu zemlju e, to će dovesti do e, uvida u situaciju poticat će interkulturalni i interreligijski dijalog E, izvještaj naglašava da Europska unija mora postati vidljivija, mora imati bolje obrazovne materijale i vanškolsko osposobljavanje i učenje o europskim institucijama. Učenje mora biti cjeloživotno. E, učenje o Europskoj uniji mora istaći ulogu država članica u radu Europske unije. U ovom kontekstu bih naglasio važnost europskog pristupa učenju povijesti. Moramo imati kritičnu svijest o, o prošlosti i svijest o europskim vrijednostima. Izvještaj se fokusira na obrazovanju građana koji moraju steći kompetencije kako bi e, sudjelovali u demokratskim procesima. E, e, trebamo učiti tolerantnost, svjesnost o, drugim kulturama i ljudskim pravima. Većina država članica su integrirale europsku dimenziju u nastavne programe, ali tu još uvijek imamo E, velike razlike između država članica. Možemo mnogo toga učiniti na razvoju nastavnih programa i osposobljavanja nastavnika. Moramo poticati države članice da ažuriraju svoje obrazovne sustave e, i uključuju sve e, što više elemenata o Europskoj uniji. Također treba dalje osposobljavljati e, nastavnike kroz formalne i neformalne oblike učenja. Program, moramo uvesti programe i inicijative e, na tom području. E, imamo i evropske programe na tom području koje treba iskoristiti. Time moramo poticati interkulturalno razumijevanje E, e, izvještaj e, traži više sredstava za ove programe i širi pristup fondovima, bolje obrazovanje nastavnika, mladih ljudi kao i ranjivih skupina. Imamo dodatne programe kao EU Twinning na primjer i projekte koji su povezani sa europskim institucijama. I izvještaj potiče e, komisiju da potiče države članice da razvijaju e, obrazovanje e, na tom području i da daju zajednički okvir i smjernice za učenje o Europskoj uniji da daju te informacije ključnim dionicima. Zahvaljujem odboru, svim onima koji su pomogli u pripremanju ovog izvještaja. Hvala lijepa. Hvala lijepa, dame i gospodo. Imamo pet minuta za Catch the Eye. Prva na redu je Tereza Komodini. Hvala lijepa. Mi ovdje pozitivno se izražavamo o europskoj raznolikosti i na taj način je pokušavam bolje shvatiti. E, s obzirom na prijetnje od radikalizma koje žele uništiti naše vrijednosti, nužno je da bolje izrazimo naše vrijednosti i ciljeve. Mladi ljudi trebaju bolje postati dio europske kulture i aktivno u njoj sudjelovati. E, studenti žele da Europa zaista bude dio njih Europske vrijednosti i su one koje idu mnogo dalje od shvaćanja europskih struktura. Ako želimo da mladi nauče europskim vrijednostima, moramo obučiti nastavnike. Trebamo imati smjernice za nastavnike, moramo podržati umrežavanje nastavnika i isto tako dati eh, materijal na internetu eh, učiteljima. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Juri Katančik. Edukacija jeste baza Puno hvala gospodine predsjedniče Obrazovanje je temi našeg društva. Čestitam izvjestitelju što je na taj način pristupio ovoj temi, naglašavajući taj evropski aspekt razmjenu dobrih praksi među obrazovnim institucijama u državama članicama. Ja sam članica odbora za poljoprivredu, znam da je ovo izvješće iznimno važno i Evropska unija je ta koja bi trebala pratiti tehnološki razvoj našeg društva. Države članice bi trebale konstantno usklađivati svoje programe za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u tehničkim školama. Poljoprivreda je jedan od najvećih sektora za gospodarski razvoj, a obrazovanje u sektoru poljoprivrede predstavlja važan element za tehničke škole i za strukovno obrazovanje u Europi. Hvala lijepa. Inhan ima jednu minutu. Gospodine povjereniče, dragi kolege, Trenutno velik broj europskih građana nedovoljno poznaje vrijednosti na kojima se zasniva europska integracija, niti dovoljno znaju kako funkcioniraju europske institucije i kako utječu na njihove države i njihove aktivnosti. Građani moraju shvatiti da Europska unija poboljšava njihove svakodnevne živote. Kako bi oni to shvatili, moramo im objasniti što Europska unija čini za svakoga od nas. Moramo povećati dijalog o Europskoj uniji u našim školama, u udrugama i drugdje. Naročito u sadašnjoj situaciji u ovom globaliziranom svijetu sa um, izazovima bez presedana. Trebamo imati složene e, odnose među Europskom unijom i e, državama članicama. Moramo objasniti građanima da sve e, sve europske države oblikuju Europsku uniju svaka sa svojom kulturom. Mislim da je takav interkulturni pristup potreban. Zoltan Balčo je sljedeći govornik, ima jednu minutu. Izvolite. Hvala predsjedniče. Obrazovanje o povijesti Europske unije bi moglo biti korisno da mladi nisu izloženi tolikoj propagandi, ali bi također možda mogli saznati nešto o svojim mogućnostima u budućnosti Europske unije. To je ono što se ovdje ne govori. Evo, citiram, ovdje nedostaje poznavanje o povijesti Europske unije i to je nešto što nas dovodi do e, demokratskog deficita i do pojave euroskepticizma. Ali nedostatak demokracije nije nije samo osjećaj, to je činjenica. A euroskepticizam pak s druge strane nije pošast protiv kojeg se trebamo boriti. Ne, to je usmjerenje onih osoba koje ne vide svoju lijepu budućnost u državama Europe. Cilj obrazovanja je taj da pripremimo naše građane na život u multikulturnom društvu? Ne. Obrazovanje bi trebalo jačati nacionalne identitete u Europe. E, u Europi idealo multikulturalizmu je taj koji je doživio neuspjeh i koji će nas dovesti do kraja Europe. Izabela Denoti ima jednu minutu. Zahvaljujem predsjedniče, dragi kolege. Da bismo se osjećali zaista evropljani, ja mislim da građani moraju poznavati Evropsku uniju. To znači prije svega da građani moraju na raspolaganju imati sve instrumente, kako materijalne, tako i intelektualne koji su za to potrebni. To znači da moramo kritički razmišljati o povijesti integracija i o trenutnom ustroju Evropske unije. To znači podučavati i promicati kroz pozitivne primjere vrijednosti i temeljne e, E, temeljna prava. To također znači objašnjavati institucionalni ustroj te također postupke donošenja odluka e, koji nisu jednostavni i utjecaj europskih e, odluka na svakodnevni život građana. Jedino tako možemo obrazovati naše europske građane i omogućiti im da budu zaista svjesni i da pokušaju smanjiti taj demokratski deficit. Taj demokratski deficit koji se zaista naglašava u ovom izvješću, uz njega se naglašava naglašava vrlo eksplicitno da je sve veći jaz između građana i institucija i da se to mora razriješiti i da se s tim moramo boriti. Hvala. Lijepa hvala. Posljednji e, govornik u Catch the Eye postupku je Bogdan Venta. Izvolite. Prowadzenie do programu szkolnych nauczania. Predsjedavajući povjereniče. Ja e, sam zato da se u nastavne planove i programe uključi učenje Europskoj uniji. Treba govoriti o povijesti Europske unije te utjecaju Europske unije na svakodnevni život europskih građana. To može biti dio znanja o, e, o društvu e, i to bi sasvim sigurno dalo učenicima znanja o suvremenom svijetu. Građanska, obrazovanje za građanski život je vrlo važan i učenici bi trebali na taj način više sudjelovati u društvenom životu. S obzirom na priljev imigranata i s obzirom na multikulturnu situaciju, vrlo je važno da se e, obrazuju mladi kako bi e, integrirali te imigrante u našu društvo. Hvala. A sada riječ ima komisija. Izvolite. Gospodine povjereniče, Uvaženi zastupnici, dopustite mi da najprije čestitam gospodinu Dagriću. E, njegov je e, izvješće zaista vrlo dobro. Govorimo o mladim ljudima koji e, su nezaposleni, besposleni u društvu. Trebamo ih dakle obučiti putem obrazovanja. Svaka osoba u Europi mora shvatiti i dijeliti naše temeljne vrijednosti. Moramo izgraditi Europu u kojoj će svaka mlada osoba naći mjesto u društvu i ostvariti vlastiti potencijal bez obzira na sposobnosti i potencijale. Što to znači učiti o Europskoj uniji u školi? Slažem se sa širim pristupom eh, za kojeg se odlučio gospodin Dragići. Osobno smatram da to treba obuhvatiti učenje europske povijesti, kultura i jezika s jedne strane i s druge strane učenje eh, o građanskom društvu. Bez ta dva aspekta nije moguće shvatiti temeljne vrijednosti Europske unije. Poznavati jezike naših susjeca e, podržava aktivno građanstvo u Europi. Vrlo je važna europska dimenzija u e, e, obrazovanju na način o kojoj govori u svom izvješću gospodin Dragići. Moramo je uključiti u nastavne planove i programe i e, moraju su, su, e, mora se ostvariti suradnja među državama članicama, a naročito se treba naglašavati program Erasmus+. Među ključnim e, znanjima govori se i o poznavanju kulture. Dakle, te, naglašavati to kao i međukulturni i međuvjerski dijalog Pomoći će našim mladima da postanu odgovorni građani. To je uvijek bilo važno u Europskoj uniji. To je potrebnije neko ikada u ovom sadašnjem kontekstu. Ali e, prije svega moramo svi imati te, zajedničke vrijednosti. U ožujku 2015. godine ministri kulture Europske unije osvojili su Parišku deklaraciju u koje se zalažu za slobode, toleranciju i nediskriminiranje putem obrazovanja. A u programu za obrazovanje za 2020. godinu govori se o tim bitnim pitanjima. Radi se o sprječavanju nasilne radikalizacije i povezivanje sa medijima u tom smislu. Komisija također pozdravlja mnoge europske programe kao Erasmus+, Plus, Europa za građane i druge. Kada se radi o promicanju e, znanja, e, poznavanja kulture i jezika. 2016. godine Europska komisija i dalje će se zalagati i financirati te programe kojim se obučava za demokratsko građanstvo. I e, isto tako zalažem se za platforme u okviru Erasmusa Plus kao e, e, elektronska platforma za e, učenje u Europi i druge značajne programe. Oni su vrlo važne za obrazovanje jer omogućuju dostupnost vrlo dobrih materijala koji se mogu koristiti u nastavi komisija prati utjecaj tih e, mjera kako bismo na taj način ostvarili više demokratskog sudjelovanja u e, društvu među našim građanima. Hvala i e, radujem se našoj budućoj suradnji na ovu temu. Hvala.